imamo jednu raspravu o smaknućima u Egiptu. Imamo opet e, niz autora. Prvi govornik je gospođa Antikijene. Imate jednu minutu, izvolite gospođo. Hvala vam. Egipt je prošao kroz nekoliko ozbiljnih izazova od revolucije u 2014. godini i međunarodna zajednica podržava tu državu e, kada se radi o suočavanju sa gospodarskim, političkim i sigurnosnim izazovima. Ali imamo česte terorističke napade, primjerice na području polutaka Sinaj i druge akte terorizma u Egiptu i stalne napade na kršćanske kopte, što znači da imamo jedan zabrinjavajući razvoj. No to ne može biti izgovor e, za egipatske vlasti da i dalje izvršavaju e, neljudske e, kazne. Posebice sam zaminuta zbog e, skupnih suđenja koje vrše egipatski sudovi i zbog velikog broja smrtih kazna koje izreču. Ja pozivam egipatske vlasti da konačno sam na kraj takvim praksama i da E, povuku smrtne kazne koje su izdali. I tražimo od vlasti da odmah uspostave službeni moratorij na smaknjuča kao prvi korak prema ukidanju smrtne kazne. Mi, Europska unija, snažno osuđujemo korištenje smrtne kazne i pozivamo egipatske vlasti da e, ispune svoje međunarodne obveze što se tiče ljudskih prava. Hvala vam. Hvala. Drugi autor je gospodin Tenok na jednu minutu. Gospođo predsjedavajuća, Egipt je sada u tranziciji ka demokraciji suočen je sa ozbiljnim e, unutarnjim sigurnosnim izazovima što vidimo po velikom broju terorističkih napada Isisa a u čitavoj zemlji posebice na području Sinaja i usmjerenih protiv Kopta. Kao što vidimo i našim vlastnim državama teško je pronaći ravnotežu između toga da se ustupi sigurnost i da se ispoštuju građanske slobode u takvim okolnostima. No, unatoč tome, s pravom e, govorimo da su zabrinuti zbog ljudskih prava kada se radi o jednom tako važnom međunarodnom partneru. Koriste se i dalje vojni sudovi e, za suđenje nad civilima, e, provode se mučenja kako bi se dobila priznanja i koristi se smrtna kazna, što je sve razlog za veliku zabrinutost. Na posljedku podržavam pozive u rezoluciji da se više istraži ubijanje talijanskog istraživača i osobe koja je boravila u Velikoj Britaniji za to vrijeme, Đula Ređenija, te da egipatske vlasti se više pozabave tim slučajem. Hvala. Hvala gospođa s Argentini, vi ste također autorica ove rezolucije, imate jednu minutu. Hvala vam lijepa gospođo predsjedavajuća. Prethodni govornik je govorio o tranziciji ka demokraciji u Egiptu. Ja ne vjerujem da se situacija može opisati na taj način. To je država gdje je predsjednik došao na vlast pomoću vojnog udara i e, dao je smaknuti 23 e, tri osobe protiv nekoliko mjeseci. Smrtna kazna je nešto što je Europska unija odbija već dugo vremena i mi svaku državu pozivamo na to da učine isto te da to smatraju e, institucionaliziranim ubojstvom. Posebice kada se radi o tome da je Asis e, sada glavna osoba i da praktički nema uopće protukandidata na sljedećim izborima jer je njegov prijatelj zapravo drugi kandidat. I isto tako vidimo da gospođa Mogherini nije smaknuća e, osudila koje provodi gospodina Asis. Europska komisija nam treba reći zašto je tome tako. Gospođa Sake sada, na jednu minutu, ne, ne. Ispričavam se, gospodin Korao ima riječ. Presidente. Hvala. Danas e, raspravljamo o jednoj zemlji koja je prekoračila sve granice u kršenju ljudskih prava i to do te mjere da ne možemo više ni dogovoriti o vladavini prava. Od kada je Sisi na vlasti, egipatska vlasta ne samo da osuđuje na smrt što se prije nije događalo, nego je počela i sa provođenjem smaknuća. I u posljednjih nekoliko mjeseci došlo je do sve većeg broja smaknuća i to je sada najočitiji simptom e, raspada vladavine prava koja se događa u Egiptu. U tom kontekstu jedan moj sugrađanin, Giulio e, ređeni je otet mučen e, i na barbarski način smaknut. To je građanin koji ne možemo zaštititi niti nakon smrti, zato jer smo možda preslabili, možda su presnažni trgovinski odnosi sa Egiptom. Ako su egipatske vlasti dopustile da jedan znanstvenik to pretrpi, a znajući da će se oči zapada svrnuti na njih, ne mogu niti zamisliti koju sudbinu trpe egipatski građani koji su prepušteni hirovima jednog despota kakve druge međunarodne propise treba prekršiti Egipat e, da, da mi poduzmemo nešto umjesto rasprava. Zašto visok e, e, predstavnik za ljudska prava samo umjereno govori o onome što se događa u Egiptu? Naša uloga zaštitnika ljudskih prava mora sada prijeći sa riječi na dijela i jesmo mi tu radi toga. Gospođa Sake sada, hvala vam. Kolege, progon u Egiptu je bomba na otkucavanje, za ništa nismo naučili iz prošlosti. Osim što se sloboda govora ograničava i ograničava se rad e, u drugacijim društvima, ovo je velik broj, šokirajući broj e, smrtnih kazna. Više od 2000 e, značajnih smrtnih kazna, barem 81 izvršena. To je nešto što još dolazi povrh ovih susanih progona. Koristi se i mučenje kako bi se iznudila uznudilo priznanje. I da, Egipat je suočen sa sigurnosnim izazovima zbog terorizma, ali odgovor nikad nije državni teror. I sada je došlo vrijeme da visoka predstavnica kao i države članice govore o tome i da jednoglasno sude e, takve zloupotrebe ovlasti. A e, tišina je doista e, velika. Moramo biti realistični. Ako ovo partnerstvo ne temeljimo na zajedničkim načelima, na nekim minimalnim načelima i vrijednostima, onda se moramo pitati koja je zapravo dodana vrijednost našeg odnosa i moramo biti savršeno jasni kao Europska unija, po mom mišljenju. Hvala. Gospođa Posada ima riječ na minutu i pol. Hvala vam predsjednice. Danas razgovaramo o pogubljenjima u Egiptu. Smrtna kazna predstavlja kršenje prava na život. To je najokrutnije ponižavajuće postupanje prema nekom ljudskom biću. Nema tih izazova ili okolnosti kojima se može opravdati ubojstvo nekog ljudskog bića. Stajalište Europskog parlamenta jest da se mi zalažemo za ukidanje smrtne kazne u svijetu. Ovo što se događa u Egiptu ove godine nije iznimno. Oni se koriste vojnim sudovima koji izriču strože kazne od građanskih sudova i posebno su im na meti aktivisti za ljudska prava. Mnogi od njih nemaju pristup odvjetniku za vrijeme postupaka i moraju dati priznanje pod mučenjem. Isto tako se stavljaju u samice i nemaju osnovne povlastice. Želim eh, apelirati na predsjednika da e, ukine smrtnu kaznu u Egiptu. Gospođa Mogherini mora stati e, uz vrijednost Europske unije i osuditi ova pogubljenja. I posljednja autorica je zastupnica Veržija. Imate riječ na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Sve nevladine udruge nas upozoravaju da se ljudska prava nikada nisu bile toliko ugrožena. 600 tisuća uhićenja, 15 tisuća civila kojima je izrečena presuda na vojnim sudovima, uključujući 150 djece. Zatim, e, prisilni nestanci, to je, to je svakodnevni život u Egiptu. Isto tako e, se više ne poznaju granice kada je riječ o izricanju smrtne kazne, zatim e, tu su isto tako i otmice, silovanja i drugi zločini. Popis je dugačak, e, dakle to je vrlo daleko od međunarodnih normi. Na koji način se mogu održati demokratski izbori u takvom okruženju, a nema više vjerodostojnih kandidata? U Egiptu postoji e, sve ono što je suprotno vladavini prava, a riječ je o jednom strateškom partneru, ali to tek treba vidjeti. Kelly pour une minute du PPE. Gospodin Kelly, na jednu minutu, u ime kluba zastupnika Pučana. Hvala vam. Mislim da je ovo jedna vrlo odmjerena rezolucija. Ja prepoznajem poteškoće s kojima se suočava Egipat, posebno kada je riječ o vrlo ozbiljnim terorističkim napadima koje je bilo nedavno, napadima na kopsku e, e, katedralu i isto tako napadi na sine gdje je poginulo na stotine ljudi. Također ne treba pretjerano reagirati. Neprihvatljivo je da postoji na stotine sudskih postupaka. Ljudi se drže u zatvoru dugo prije nego što e, se pokrene njihov postupak i to je kršenje temeljnih e, ljudskih prava. I tako da mislim da treba tražiti od Egipta da uvede moratorij s ciljem da se u konačnici ukine smrtna kazna. No istovremeno mislim da trebamo surađivati u trgovinskim pitanjima i e, borbi protiv terorizma. Grazie, presidente. Nel quadro del Hvala. U okviru partnerstva 2017-2020 sa Europskom unijom Egipat je preuzeo obvezu promicanja demokracije, temeljnih prava i ljudskih prava i to u skladu sa svojim ustavom i međunarodnim pravom. Međutim, tu obvezu nije ispunio i to pokazuju brojna smaknuća i osude na smrt više od 20 smaknuća proteklih mjesec dana, a prije toga su osuđenici mučeni i e, smaknuti su E, nakon e, lažiranih procesa pred e, vojnim sudovima. I nakon dolaska na vlast Sisija to je poprimilo neočekivane razmjere. Europska unija je u više navrata osudila ovakva smaknuća na smrti i osude na smrti. Ne možemo imati više diplomatske odnose sa ovom zemljom u svjetlu onoga što se događa, osim ako nećemo ljudska prava žrtovati na oltaru real politike i s time postati sučnesnici u ovakvim brutalnostima. Naravno, i e, Egipat e, i njegov predsjednik moraju se promijeniti jer ne možemo otvoriti u suprotnome novo poglavlje ovog partnerstva. Također e, želim uditi recidivizam ovog režima. Mi i dalje tražimo pravdu za Đulija Ređenija koji je ubijen prije dvije godine u Kairu i to pokazuje i dalje nevjerodostojnost sadašnje političke elite u Egiptu. Gospodin eh, Vistisen, hvala vam. Ova današnja rasprava pokazuje da nismo dobro ocijenili posljedice arapskog proljeća. Muslimanska braća su važan čimbenik koji je izazvao brojne probleme. Da, činjenica je da egipatski režim ima poteškoća, ali oni u tome i pretjeruju. I kada vidimo što se dogodilo u Iranu, e, gdje su održani prosvjedi, kada vidimo reakcije ostalih režima i reakciju Europske unije, onda to ne možemo usporediti sa stanjem u Egiptu. Mnogo govorimo o Kini, o SAD-u i o Iranu, ali ne vodimo raspravu o ovome svaka tri mjeseca. Mislim da ipak moramo prepoznati nešto, a to je da nas ova situacija u Egiptu brine, ali ne treba ići ni predaleko. Zastupnik Urban Krespo ima riječ na jednu minutu. Izvolite, hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Nakon eh, državnog eh, udara 2013. godine u Ožiku će se u Egiptu održati izbori gdje možda neće biti oporbe. Naime, kandidati su se zbog zastrašivanja i uhićenja povukli s popisa kandidata i osim toga tu se događaju brojna kršenja ljudskih prava kao što je represija protiv civilnog društva i novinara te e, sindikata koji usprkos tome organiziraju redovne prosvjede i štrajkove. To je zemlja gdje je u posljednjih mjesec dana smaknuto 23 ljudi nakon što su im presudili vojni subovi bez ikakvih postupovnih jamstava. Usprkos tome Europska unija i dalje govori o tome da je potrebno osnažiti i obnoviti odnose s Egiptom usprkos tim kršenjima ljudskih prava. Mi tražimo od Europske unije da da izjavu o tome da se zabrani izvoz oružja u Egipat i mislim da moramo također tražiti odgovorne da se izbori provode na odgovoran način. Gospođa Lohbiler, na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. U protekle četiri godine se u Egiptu više od 2000 osoba osudilo na smrt, a barem 81 osoba među njima je već smaknuta. I bojimo se da će se broj smaknuća značajno dalje povezati. Osim toga, situacija po pitanju ljudskih prava u Egiptu je dramatično loša. Kritičari vlade se zastrašuju, njih se uhičuju, među njima novinari um, i borci za ljudska prava. Ljude se proizvoljno uhičuje i zatim te osobe samo nestaju. Slušnjaci UN-a kažu da se zatvorenici sustavno muče. Sramotno je e, koliko je Europska unija tu suzdržana naspram e, to, tih dugotrajnih kršenja ljudskih prava u Egiptu. U lipnju 2017. godine se usvojio sporazum o e, prioritetima u okviru partnerstva između Europske unije i Egipta i tu imamo obostran jamstva vezano uz standarde o ljudskim pravima, ali imamo ta masovna kršćanskih prava, te zločine i to pogoršanje situacije u Egiptu i e, stoga Europska unija se ne bi trebala skrivati za tih lijepih riječi, već bi doista trebala odlučno izvršiti pritisak na egipatsku e, vlast. Hvala vam. Hvala sada riječima zastupnika Staldo za EFDD. Hvala. 26. prosinca 15 muškaraca optušenih e, za terorizam e, poslani su na e, na smaknuće nakon što ih je na to osudio vojni sud. Riječ je o osuđenima od kako je stupio na vlast generali i od njih ostaju samo unakaženi tragovi i to su tragovi neprihvatljivog mučenja. Također e, tome se pridodaju nesanci novinara, političke oporbe i intelektualaca poput e, Đulija Ređenija čija je smrt i dalje obuhvaćena velom tajne. Vojska ne pokazuje niti milost pred nevinom djecom, poput Jasereja i Hamzija, koji su oteti u njihovim domovima i nađeni su mrtvi nekoliko dana kasnije na ulici. Oružje kojim se vojska služi je i europsko oružje. Trgovina i real politika navode naše zemlje na to da štute pred time, a jesu li to odnosi koji želimo sa Egiptom? Ja kažem da ne, trebamo se jasno tome usprotiviti, tražiti embargo na izvoz oružja i trebamo i dalje tražiti slobodu i pravdu za Đulija Ređenija i za sve ostale žrtve ovog brutalnog režima. Hvala, sada riječ zastupnik Weidenholzer. Ovo nije prvi put da imamo raspravu o slučajima kršćanskih prava o našem susjedu Egiptu. Ne bismo trebali popustiti s pritiskom i trebali su tako raditi dalje dok se situacija značajno ne promijeni. Sve ostalo e, bi bio nehaj i e, jako je prijevarno imati tu iluziju da država može postati pravna država poput državne represije. Sve što se dogodilo u toj državi ima i izravne posljedice i za nas u Europi. Pravna država, demokracija, ljudska prava najbolje su jamstvo za stabilnost i zbog toga smo mi jako zabrinuti kada gledamo eh, obsesivnu primjenu smrtne kazne u toj državi te smanjenje sloboda, slobode govora i slobode okupljanja. Mi apeliramo na predsjednika Sisija da eh, stavi moratorij na smrtnu kazu i da na dolazeće predsjedničke izbore iskoristi za to da konačno pruži demokratske alternative za to Um Hvala. Sada riječ zastupnica Bojla na jednu minutu. Ponovno razgovaramo o stanju ljudskih prava u Egiptu. Danas s pravom osuđujemo ne samo izricanje smrtne kazne, nego i eskalaciju pod ovim predsjednikom. Europski pravosudni sustav poznaje brojne probleme između 26. prosinca i 30. siječnja 26 ljudi je pogubljeno, 24 njih je dobilo presud od vojnog suda i do, morali su dati priznanje pod mučenjem. Ono što nas još, više brine da odvjetnici e, pogubljenih nisu bili obavješteni na vrijeme da mogu pokrenuti žalbeni postupak, nisu se mogli oprostiti od članova svoje obitelji i mnogi od njih još uvijek pokušavaju e, pronaći način da dođu do tijela pogubljenih e, članova obitelji nije dovoljno da osuđujemo Egipat, moramo djelovati. Egipat temeljem sporazuma o pridruživanju s Europskom unijom ima određene obveze u području zaštite ljudskih prava, a ovo zapravo e, podriva stabilnost, ne da je povećava i hvala. Hvala. Sada riječ ima zastupnica Gil u ime kluba zastupnika socijalista i demokrata. Kada smo prošlog listopada razgovarali o Egiptu, onda je komisija rekla da egipatski narod želi više sigurnosti, demokracije i gospodarski rast. Ja sam imala zadršku kada je riječ o prirodi našeg partnerstva tada, a još više sada. Mi smo spomenuli ozbiljna kršenja ljudskih prava, ali kako su oni reagirali na to? Gotovo 30 civila je pogubljeno mjesec dana, 24 je dobilo smrtnu kaznu koju su izrekli vojni sudovi. Dakle, moje pitanje komisije je sljedeće. Hoćete li jasno naznačiti koje će biti posljedice ako egipatske vlasti ne uvedu meratori na izricanje smrtne kazne i to odmah iako ne ispune postupovna prava, postupno jamstva za pravedna suđenja. Kada će države članice Europske unije prestati prodavati oružje Egiptu koje služi za represiju nad vlastitim građanima i kako ćemo postići da ovi izbori u ožiku budu pravedni i Mislim da jedan od e, ključnih e, aspekata naše politike ljudskih prava mora biti zabrana smrtne kazne. Hvala. Troje ljudi je zatražilo riječ temeljem postupka slobodnog javljanja za riječ. Gospodin Farija ima riječ. Muito e, obrigado, senhora presidente, senhor comissário, caros colegas. Em 2011, milhares de manifestantes na simbol... Gospođo povjerenice, poštovane kolege, u prosvjedima na trgu Tarir e, građani su iskazali volju za borbu za demokraciju i ljudska prava, ali malo optimizam nakon toga se već iscrpio i sada dolazi do stalnih progada na, račun novinara, aktivista i pripadnika LGBTI zajednice. Imamo sve više nestanaka i priznanja nakon mučenja i arbitrarnih presuda. Također e, imamo i alarmantno povećanje broja smaknuća nakon e, stupanja na vlast Sisija. Vojni sudovi 2017. godine Povećali su broj e, osuda na smrt. Samo u siječnju 22 civila je obješeno nakon što im je vojni sud izrekao smrtnu kaznu. Povjereniče Europska unija koja je prvi gospodarski partner Egipta treba pozvati e, egipatske vlasti da preuzmu obveze iz međunarodnog prava o zaštiti ljudskih prava, trebaju obustaviti izrizanje smrtnih kazni i treba također uputiti apel da se obustave izvršenja. Hvala. Izabela Del Monte. Just push the button. Grazie, presidente. Hvala. Danas ćemo osvojiti zajedničku rezoluciju koja ima jasan sadržaj. U trećem tisutljeću niti u jednoj državi u svijetu ne možemo više dopustiti mučenja, sumarna smaknuća i nepoštivanje ljudskih prava. Europska unija je prvi trgovinski partner Egipta, ali ne možemo šutjeti pred ovakvim neljudskim postupanjem. Govorimo o Đuliju Rjeđenju, o znanstveniku koji je brutalno mučen i ubijen u Egiptu, koji je bio sin ove Europe koja se temelji na pravima i sloboda nadama koje su ovime pregažene. Možda su se neki nadali da će se sve zaboraviti nakon nekog vremena, no mi, Europski parlament, ne želimo šutjeti i stalno tražimo da se rasjasni to ubojstvo. Egipatske vlasti nakon dvije godine trebaju dati jedan jasan odgovor koji ćemo prenijeti obitelji Đulija, ali također i 500 milijuna europskih državljana. Ne možemo misliti da je Egipat i dalje dobar partner i sigurno odredište za putovanja. Hvala vam. Gospodin Polčak sada ima riječ. Ja se pripojujem ke svim Hvala. E, hvala vam što ste mi dali riječ. Ja bih e, želio podržati one kolege koji su govorili protiv smrtne kazne i koji su naveli konkretne slučajeve, no isto tako želim istaknuti važnost e, diplomatskih rješenja. Mislim da postoje diplomatski kanali e, pomoću kojih Europska unija može izvršiti pritisak ne samo na egipatske vlasti, nego i otvoriti to pitanje e, neprihvatljivosti smrtne kazne u svijetu. Nažalost, mi nemamo partnere u svijetu s kojima možemo o tome razgovarati, tako da se Europska unija mora zalagati i biti predvodnik u toj inicijativi. Isto tako treba uvjetovati nastavak suradnje time. E, mi smo već razgovarali o tome i trebamo nastaviti razgovarati o tome. Trebamo podržati one zemlje u svijetu koje su spremne pokazati spremnost na suradnju kada je riječ o ukidanju smrtne kazne i time bismo trebali uvjetovati svoju potporu i suradnju. Hvala. Na kraju ove rasprave sada dajem riječ povjereniku Stiljanidesu koji će uzeti riječ u ime komisije. Hvala. E, dame i gospodo, Evropska unija budno prati situaciju u Egiptu. Naš stav o smrtnoj kazni je dobro poznat. Evropska unija se protivi smrtnoj kazni u bilo kojim okolnostima i u potpunosti se slažem s vama da je to za nas neprihvatljivo uskraćivanje ljudskog dostojanstva i integriteta. Na pododboru za politička pitanja e, demokraciju i ljudska prava između Europske unije i e, Egipta koji se održao prošli mjesec u Kairu mi smo iznijeli svoje razloge za zabrinutost egipatskim vlastima zato što je nedavno više od 20 ljudi pogubljeno i ponovili smo svoj načelni stav protiv smrtne kazne. Zatražili smo od Egipta da promjeni smrtne kazne gdje god je to moguće te da uspostavi formalni moratorij s ciljem e, konačnog ukidanja smrtne kazne. Nadalje, želimo potaknuti Egipat da poduzme konkretne mjere kako bi se prekinulo sa praksom vojnih suđenja za civile te da se sudski postupci na građanskim sudovima vode sukladno međunarodnim standardima za pravedno suđenje. Istovremeno želim spomenuti i neka druga pitanja koja su relevantna dakle kao što su web stranice i udruge za zaštitu ljudskih prava. Europska unija je iskazala zabrinutost zbog blokiranja nekih web stranica i zbog nastavka pritiska na aktiviste za ljudska prava i udruge za zaštitu ljudskih prava. I to na Vijeću za pridruživanje između Europske unije i Turske u srpnju 2017. godine. To je stajalište iskazano i, na, i u najnovijoj izjavi Europske unije u Vijeću za ljudska prava pod točkom 4 vezano uz rad pod odbora za ljudska prava između Europske unije i Turske, čiji je sastanak održan prošli mjesec u Kairu. Da kako, Egipat je ključni partner za Europsku uniju i važan politički čimbenik e, za održivost i stabilnost te zemlje je od ključne važnosti ne samo za sve Egipćane, nego i za širu regiju, Europsku uniju i za naše države članice. I naše čvrsto i duboko uvjerenje da demokracija, ljudska prava i temeljne slobode moraju biti ključne, posebno u kontekstu brojnih izazova s kojima se suočava Egipat. Mi e, stojimo bok uz bok e, e, za Egipat u rješavanju tih izazova. Međutim, to se sve temelji na univerzalnim vrijednostima i mi o tome redovito raspravljamo sa našim e, egipatskim sugovornicima u sklopu partnerskih prioriteta koje smo donijeli u srpnju 2017. kao što vam je poznato. Zaštita i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava su e, vodeća načela za nas i za naše vanjsko djelovanje u Europskoj uniji. Možete računati na nas da ćemo aktivno nastaviti promicati i braniti ta načela u našim kontaktima s Egiptom kao što je to slučaj i sa svim drugim partnerima i susjednim zemljama. Dakle, to je trenutna situacija i mi e, ćemo dati sve od sebe kako bismo izvršili pritisak da se riješi ovo važno pitanje. Hvala vam na pozornosti